zajednička rasprava o pranju novca. Imamo preporuku za drugo čitanje. Gospodin Karinš i gospođa Sargentini su, su izvjestitelji koji će govoriti o korištenju financijskih e, sustava za svrhe pranja novca i financiranja terorizma. Dakle, ponavljam, to je preporuka za drugo čitanje. Imamo i preporuku za drugo čitanje izvješća Simon o, informacijama koje prate prirodno, odnosno doznaku novca. Prvo dajem riječ gospodinu Karešu koji je su izvjestitelj za prvo izvješće. Hvala gospođo predsjedateljice, uvaženi kolege. Danas i sutra ćemo dovršiti postupak koji traje otprilike dvije godine. Mi smo razradili novo zakonodavstvo kako bismo se borili protiv pranja novca. Želim zahvaliti gospođe Sargentini, su izvjestiteljici iz odbora LIBE i želim zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni i Europskoj komisiji i također talijanskom predsjedništvu. Naime, zahvaljujemo im zato jer smo postigli konačan sporazum tijekom talijanskog predsjedništva. Što smo postigli u ove dvije godine? Europska komisija predložila je poboljšanje zakonodavstva o borbi protiv pranja novca kako bismo mogli biti korak ispred kriminalaca, a i prijedlog komisije je usvojen što znači da ćemo imati pristup koji se temelji na procjeni rizika borbi protiv organiziranog kriminala i to će omogućiti i bankovnim sustavima da saznaju više o svojim strankama, o svojim klijentima i također će postojati takozvani crni popis koji će pomoći policijskim snagama i bankovnom sustavu u prikupljanju više informacija o njihovim strankama ili doznakama novca. Mi u Europskom parlamentu smo također predložili jednu novinu, jedan nov instrument koji će pripomoći u borbi protiv pranja novca, a to je Europski registar stvarnih e, vlasnika. Do sada smo imali trgovačke registre i e, registre poduzeća u zemljama članicama, ali znamo da vlasnici računa mogu biti i pravne osobe i fizičke osobe i pravne osobe koje su u vlasništvu fizičkih osoba i zbog toga, zbog takve složene strukture vlasništva, nitko ne može biti siguran tko stoji iza određenog poduzeća. Naš prijedlog koji se nalazi u novom zakonodavnom prijedlogu nalaže da će zemlje članice morati imati registre vlasništva. Što to znači? U tom lancu offshore poduzeća koji sada otežava rad policije, moći ćemo otkriti tko točno stoji iza određenog poduzeća i doznake novca i to će pomoći u ubiranju poreza, zato jer vjerujem da se ovakva rješenja koriste ne samo za pranje novca, nego i za poreznu utaju, odnosno izbjegavanje plaćanja poreza. To je novi moment koji će izazvati reakciju kriminalaca. A ova e, rješenja će sve teže nalazati svoje mjesto u Europi. U Europi imamo vladavinu prava, imamo e, sigurne bankovne i financijske sustave, što znači da izmjenom i dopunom ovog zakonodavstva možemo ojačati svoju borbu protiv pranja novca, ona može postati učinkovitijom i na taj način ćemo istisnuti kriminalci iz Europske unije i natjerati ih da prijeđu u treće zemlje. Hvala svima na suradnji i na podršci i pozivam vas da sutra prilikom glasovanja podržite ovaj nacrt zakonodavnog prijedloga. Hvala gospodine Karins i sada riječ ima gospođa Sargentini na četiri minute. Hvala. Želim zahvaliti i su izvjestitelju gospodinu Karinšu i izvjestiteljima u Sjeni koji su nam pomagali i u ovom i u prethodnom sazivu. Želim e, zahvaliti gospodinu Gualtieriju, predsjedniku odbora ECON i želim zahvaliti vijeću, naročito talijanskom predsjedništvu i komisiji. Ovo je bio doista dugotrajan proces. Započeli smo u prethodnom sazivu sa našim radom ali zaključili smo to tek prošlog prosinca i nadam se Želim vas posjetiti da smo prije izbora imali glasovanje u plenarnoj kojim e, smo gospodin Kariš i ja e, dobili značajnu potporu, dakle 643 zastupnika je podržalo ovaj registar vlasnika i to nam daje jedan mandat e, koji nam ne, ne dopušta da odustanemo. I mi smo ustrajali, moja je motivacija uvijek e, bila ta da se borim protiv izbjegavanja poreza i utaje poreza neki e, su u ovom domu e, naglasili da e, goleme svote odlaze iz Afrike zato jer multinacionalne kompanije ne plaćaju porez na licu mjesta u zemlji gdje obavljaju poslovanje. Imamo također i skandal bivšeg predsjednika Ukrajine koji je krao od ukrajinskog naroda i uložio u pravan poduzeće u Nizozemskoj. I zatim imamo LuxLeaks i to zapravo pojašnjava zašto ovo radimo. Europska komisija i druge agencije je da je pranje novca e, predikatno kazneno djelo što olakšava naš rad i to nam je pomoglo u uspostavljanju ovog registra vlasništva sukladno članku 30. Dakle, Dogovorili smo se da ćemo imati 28 e, registra, nemamo e, nekih, ima nekih zemalja koje za sada nemaju takav registar ali sada ga moraju uspostaviti i u budućnosti tih 28 registra će biti međusobno povezano kako biste mogli pretraživati jedno ili drugo paravan poduzeće iz zemlje u zemlju ko može pregledavati ovo, ove registre? Naravno vlasti koje imaju potpuni pristup i također ovlaštene tijela, banke, kazina i tako dalje, ali i svi ostali koji imaju legitiman interes i svi koji mogu pokazati da e, imaju legitiman interes e, za pregledavanje ovih datoteka zbog pranja novca, e, sumnje na terorizam i pitanja poput korupcije, poreznih kaznih dijela i prijevara. I u budućnosti novinari novinari, nevladene organizacije i svi građani će moći pregledati registar i provjeriti, se, provjeriti da mi otvoreno poslujemo i da ne dopuštamo poreznim eh, eh, paravan poduzećima da oduzimaju novac od obrazovanja, od zdravstva i svega onoga što našem društvu treba. Ponosim se time. I ako zemlje članice žele otići korak dalje, ako žele dodati više klauzula, one to mogu učiniti, ja smatram da bi trebale. Također smo razriješili pitanje zaštite e, podataka. Želim zahvaliti kolegi zato jer čim smo se pomakli na pitanje pravosuđa, odmah e, smo dobili i bolji odaziv na pitanje zaštite podataka. Dakle, osoba koja smatra da e, njezini podaci nisu zaštićeni ima e, pravo na pravni lijek. Znači, to pravo postoji i mi također poštujemo pravila o zadržavanju podataka koje smije trajati pet godina. To je u članku 40. To mi, to mi je drago. Dakle, gospođo predsjedavajuća, neka to bude primjer za ostale zemlje u svijetu. Ne bi li bilo fantastično kada bi SAD pošli za našim primjerom ili kad bismo dobili podršku od drugih zemalja u borbi protiv utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza. Htjela bih da to ostvarimo. Hvala, gospođo Sargentini. Sada riječ ima gospodin Kirkhope na četiri minute. Gospođo predsjedateljice, gospodine povjereniče, ako presjećemo dotok novca, onda e, možemo presjeći i dugu ruku kriminalaca i terorista i zaštititi stabilnost našeg gospodarstva u cijelini, a također i pojedinaca u njemu. Šteta koju može nanijeti pranje novca nikad se ne smije podcijeniti. Kada je riječ o kriminalnim aktivnostima na našim tržištima, transparentnost je važno oružje i zbog toga Drago mi je zbog ove prilike koja se nudi meni, mojim su izvjestiteljima i izvjestiteljima u Sijeni, da preradimo ovo zakonodavstvo i to je bilo doista privilegija. Tijekom procesa mi smo razmotrili međunarodne standarde i također potrebu za suzbijanjem pranja novca izvan granica Europske unije i u suradnji sa ostatkom svijeta. Sposobnost praćenja e, novca preko granica i zapljene imovine je važna kao što je važan i e, prostor u kojem djeluju kriminalci. Mislim da će ovaj e, paket smanjiti taj prostor za provođenje kriminala, ali i pomoći nam u našoj sposobnosti da pratimo trag novca preko granica. Godinama i potrošači i poduzeća su nalazili na poteškoće zbog provedbe prethodnog zakonodavstva o ovoj temi. Naša je namjera bila ovaj put stvoriti jedan razuman, razmjeran e, način napredovanja u borbi protiv pranja novca. Druga direktiva o pranju novca kojima sam se ja bavio je protumačena i provedena u mojoj zemlji Ujedinjenoj kraljevini na način koji je snažno otežao život malim ulagačima i onima koji su htjeli veću ravnotežu e, u odnosu sa financijskim institucijama. Tako opterećenje ne smije se ponovno ostvariti u strožem režimu. Trebamo imati e, potpunu transparentnost, ali također i voditi računa o učinku na e, privatnosti i to je bilo ključno za naš rad. Razmjernost i nužnost su se stalno spominjale tijekom našeg rada u parlamentu i to naročito u slučaju ovog sadašnjeg paketa. Prethodne direktive su nekad davale izgovore institucijama kao što su štedionice i banke kako bi se odmaknule što dalje od svojih potrošača i također kako bi provodile nepraktične načine procjene stranaka. E, te banke i financijske institucije trebaju znati što traže i kako riješiti taj problem i zato treba postojati jedan sustav nadzora i izvješćavanja koji je učinkovit, ali isto tako e, te institucije moraju pristati uz međunarodne standarde i metodologije osigurati dobru suradnju sa trećim zemljama ako će poduzeća i naši trgovački partneri dalje ulagati u Europu i ako ćemo i dalje e, razvijati jedinstveno tržište, onda trebamo imati zakonodavne alate i europsku suradnju koja postoji kako bismo spriječili i progonili zločin. Nadam se da smo isporučili jedno izvješće koje je dosljedno, a e, za mene sposobnost učinkovite provedbe paketa je bila od primarne važnosti kada sam se bavio ovim pitanjem. Možemo imati najbolje zakone na, na svijetu, ali ako se oni ne provode, onda se ne dobija time ništa. I ja smatram da ćemo ovim paketom mnogo dobiti. Na kraju želim zahvaliti svima koji su radili na ovome predmetu i koji su surađivali sa mnom e, i želim zahvaliti izvjestiteljima u Sijeni, gospodinu Simonsu, drugim izvjestiteljima u i su izvjestiteljima i nadam se da ćemo glasovanjem sutra otvoriti novo doba u borbi protiv pranja novca. Koristit će se zdravim razumom, ali isto tako i, e, i privodeći tome i potporu javnosti. Hvala gospodine Kirkhope. Sljedeći ima riječ gospodin Peter Simon. Schätzungen zufolge werden... Hvala lijepa, gospodine, gospođo predsjedavajuća. E, ogromne svote se e, svake godine e, peru i jedna milijarda eura svake godine se gubi u Europskoj uniji to je e, ogromna svota mi u europskoj uniji moramo poduzeti e, e, odnosno biti predvodnici u borbi protiv izbjegavanja plaćanja poreza i pranja novca zato moramo sada izmijeniti direktivu iz 2005. socijaldemokrati su uvijek konstruktivno podupirali prijedloge komisije u e, mijenjanju tih zakonodavnih tekstova. E, oba ta teksta se temelje na jednom pristupu na temelju rizika, dakle tamo gdje postoji rizik od pranja novca, e, u budućnosti će i E, ponuđači igara na sreću i, i, i kockarnice biti obuhvaćeni e, čime će se postići veća transparentnost i e, bit će jasno ko su pravi korisnici vrlo, često vrlo kompliciranih vlasničkih struktura u vlasništvu poduzeća. Europski parlament je na temelju pritiska nas socijaldemokrata uspio e, progurati registre pravih vlasnika e, poduzeća e, a transparentnost je najbolje oružje protiv kriminala i tajnih poslova E, međutim uvođenje tog registra nije išlo lako jer je to nešto što nadilazi prvotni prijedlog komisije i zemlje članice su se dugo suprotstavljale tom prijedlogu međutim europski parlament je uspio e, progurati taj svoj zahtjev taj registar je sada obvezujući javne bilježnike i svima je dostupan e, svima koji mogu dopustiti dokazati da imaju E, opravdani interes e, pogledati podatke u tom registru. Dakle, e, ti nacionalni registri e, neće e, biti implementirani tek e, u dalekoj budućnosti nego odmah. Osim toga, mi socijaldemokrati bismo rado vidjeli da se sada tako ostvareni standard primjeni i u trećim zemljama. Jednom takvom ofanzivom transparentnosti bi se još poboljšale naše šanse u borbi protiv e, pranja novca. Europski parlament predviđa, e, e, tekst koji je usvojen predviđa mjera, mjere i oni koji su mi kao parlament smo sudionici popisa koji se mora aktualizirati svakih tri mjeseca pomoću delegiranih akata. E, mi bismo rado u nekim točkama otišli još i dalje, ali drago nam je što smo središnji zahtjev uspjeli progurati, a to je uvođenje registara pravih vlasnika. To je vrlo veliki uspjeh. Međutim, još mnogo toga ostaje otvoreno, dakle imamo još mnogo posla za sljedećih pet godina. E, vjerodostojnog. Hvala. E, sad e, riječ ima povjerenica Jurova. Hvala lijepa. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, usvajanje četvrte direktive o sprečavanju pranja novca i uredbe o informacijama koje prate doznake novca su strateški tekstovi, koji su strateški tekstovi za Europske unije, predstavljat će značajan korak ka boljoj učinkovitosti naših napora u sprečavanju pranja nezakonite stečevine i također u borbi protiv financiranja terorističkih aktivnosti. Želim izraziti svoju zahvalnost parlamentu, naročito dvijema su izvjestiteljima, gospođi Argentini i gospodinu Karinšu, kao i izvjestiteljima u na snažnoj potpori koju su iskazali ovom predmetu i također na njihovom napornom radu. Također, predsjedništva koja su se izmijenila u međuvremenu su uložila ogromne napore u to, naročito talijansko predsjedništvo, tijekom kojeg su dovršeni radovi i trijalog u prosincu prošle godine. Uvjerena sam da je pred nama danas rezultat kojim možemo biti zadovoljni. Sutrašnje glasovanje obilježava još jedan korak ka čvršim pravilima u sprječavanju financiranja terorizma i pranja novca, a naročito u svijetlu nedavnih terorističkih napada u Europi i usvajanje europske sigurnosne agende, sigurnosnog programa, ključno je da se ovi propisi što prije provedu. Sada imamo sredstva za bolje otkrivanje i ulaženje u trag milijardama eura koje proistječu iz nezakonitih prihoda kojima se podupiru terorističke skupine i nezakonite aktivnosti. Također bolja transparentnost vlasničke strukture je u srži međunarodnog djelovanja i u tom smislu pozdravljan ambiciozan pristup koji su usvojili i parlamenti zemlje članice pri usvajanju registara vlasničke strukture o poduzećima i također o njihovoj pravnoj strukturi. Također sada moramo se osigurati da ovaj okvir koji se temelji na boljoj učinkovitosti i transparentnosti bude što prije uspostavljen. Komisija će e, surađivati sa zemljama članicama kako bi ubrzala provedbu novih e, propisa o sprječavanju pranja novca. Također e, želim pozvati parlament da daj svoj konačni blagoslov ovom predmetu svojim glasom koji će označiti početak novog okvira za borbu protiv pranja novca i protiv financiranja terorizma. Hvala vam. Hvala Jorova. Sada riječ ima kolega Radev na minutu i pol u ime kluba zastupnika EPP. Hvala gospodine predsjedniče, e, dame i gospodo. Prema Ujedinjenim narodima 2,7% E, svjetskog e, BDP-a otpada na pranje novca. No prava cijena je puno viša, zato što terorizam i organizirani kriminal koji proizlaze iz pranja novca utječu na e, živote brojnih ljudi. Stoga je paket mjera koje se odnose na sprječavanje prava novca jako važan, zato što će dovesti do veće transparentnosti u vrlo kompliciranom financijskom sustavu u protivnom bismo bili još više izloženi e, prijevari. E, dogovor oko središnjih registara o stvarnim vlasnicima dio je paketa koji omogućava snažniju kontrolu e, transfera, a isto tako na neki način omogućuje suradnju sa nadležnim tijelima, a isto tako i pridržavanje europskih propisa. To će dovesti do veće ja, jasnoće u pogledu stvarnog vlasništva nad tvrtkama, e, veću, doveće do veće transparentnosti e, u poslovanju. Istovremeno, borba protiv organiziranog kriminala i terorizma bit će olakšena. To je važno s obzirom na terorističke prijetnje prisutne u Europi. To je također e, prioritet koji je potvrđen ponovno u Europskoj sigurnosnoj agendi. Četvrti paket a nudi odgovarajuće instrumente. Gospođa Gomez ima e, četiri, dvije minute. Kad je riječ o četvrtoj direktivi o sprečavanju pranja novca, mislim da ona doista stvara sustav za borbu protiv organiziranog kriminaliteta koji je puno čvršći. I također treba reći da je najveća novost je osnivanje središnjeg registra s detaljnim informacijama o stvarnim vlasnicima svih eh, poduzeća eh, s poslovnim nastavnom u Europskoj uniji. E, također bih htjela reći da sam doista razočarana što unatoč e, velikom broju financijskih skandala Europska unija i dalje ne ispunjava obećanje o transparentnosti koje je e, dala. Jer je parlament predvidio jedan jedinstveni sustav, jedinstvenog sustava tom registru. Dakle, treba vidjeti e, ko na koji način može pristupiti tom registru, građani, novinari, e, udruge i tako dalje. I e, to su glavni elementi direktive. Osim toga, trustavi, zaklade su izvan tog režima i veza između ovog zakonodavnog prijedloga i borbe protiv poreznih utaja i prijevara je očita. Ovaj registar bit će važan instrument za borbu protiv e, poreznih prijevara multinacionalnih kompanija. To je posebno e, bitno za europske građane koji su pogođeni organiziranim kriminalom. A što se pokazalo u krizi. Taj registar ne e, mijenja E, porezna pravila, ali će e, nam pomoći u borbi protiv fiktivnih struktura e, koje se osnivaju kako bi se prao novac. Treba predvidjeti lakši i brži, učinkovitiji pristup registru. Također treba vidjeti koji je pristup trećim zemljama i treba vidjeti koje su to druge e, instance koje treba uključiti kako bi se dokinuli e, porezne oaze. Gospođo Gomez, prihvaćate li pitanje kolege Sanija? Izvolite gospodine Sani. Elnök úr, tisztelt képviselő Uvažena zastupnice, u vašem izlaganju e, istaknuli ste niz problema koji bi mogli dovesti do otežane provedbe ove direktive. Mislim da je posljednji e, koncept koji ste spomenuli su porezne oaze. E, mene zanima zašto. Zašto europski institucionalni sustav nije definirao porezne oaze? Mislim da je to zbog nijekanja. Ne postoji politička volja države, država članica i komisije da, da e, se pozabavi e, potrebom za poreznom harmonizacijom. E, ne trebamo izbjeći porezno natjecanje i upravo to pokušavamo postići putem našeg poreznog odbora, odbora za porez. I ako mi u parlamentu obavimo svoj posao, uspjećemo uvjeriti u toj komisiju i vlade. Na jednu minutu kolegica von Storch ima riječ. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, govorimo o poboljšanim mjerama u borbi protiv pranja novca i sve te mjere zvuče kao da su razumne. Međutim, kada govorimo o tome, na horizontu se pojavljuje još jedna tema, a to je ukidanje gotovine e, uopće. Zar ne bismo sva plaćanja pretvorili u bezgotovinska plaćanja? E, zar ne bismo također trebali potpuno ukinuti gotovinu i zabraniti e, njemački E, stručnjak Feta Bofinga e, i još jedan stručnjak e, iz City banke to zahtijevaju. Da li država i banke more, mogu, moraju imati pravo imati potpuni pregled naše kompletne novčane aktivnosti e, nije li to povreda jednog temeljnog e, ljudskog prava nas građana hoće li to dovesti do toga da e, mi izgubimo svoja prava ako mene pitate moramo zadržati gotovinu i plaćanje gotovinom Hvala gospodine predsjedavajući. Pranje novca je, kao što znamo, ozbiljan problem, veliki izvor prihoda za kriminalne organizacije, a to je štetno za naše gospodarstvo. Ovaj prijedlog zakonodavstva je nešto na čemu već dugo radimo. Hvala izvjestiteljima. Pokazali su duh suradnje, hvala i izvjestiteljima u sjeni koji su se bavili ovim pitanjem. Analiza rizika je bila naše polazište potrebna nam je e, točna analiza rizika. To je dobar temelj za dobro zakonodavstvo. Druga važna stvar odnos, e, odnosila se na stvarne vlasnike, odnosno stvarno vlasništvo. E, u trijalogu su se vodile rasprave i došli smo do uvođenja registra o stvarnim vlasnicima. Kao što znate, kad je riječ o kockarnicama, o pranju novca, stvari su vrlo kompleksne i doista je ovo postignuće važno. E, drago mi je da smo uspjeli riješiti određene probleme koje, s kojima se često su, susrećemo, primjerice prilikom e, pisanja zakonodavstva kada se prema svima odnosimo na isti način. I bitno je tako da oni koji peru novac su na neki način e, u istom položaju kao i oni koji se bave s društvenim poduzetništvom, barem je tako u mojoj zemlji. Bitno je da imamo nešto što možemo braniti e, kod kuće i time ćemo, e, to će nam pomoći da riješimo buduće probleme. Hvala. Hvala kolega Torvalds. Sada na minutu i pol kolegica Kari. Ja bih eh, gerne som for gruppen Hvala gospodine predsjedavajući kao izvjestiteljica u sjeni. Hvala kolegama na sjajnoj e, suradnji. Danas možemo reći da smo doista puno toga postigli. Hvala vam na tome. E, radi se o vrlo važnoj temi. Kada pogledamo izvještaj Ujedinjenih naroda, e, vidimo da afričke zemlje gube 50 milijardi dolara godišnje zbog poreznih prijevara, i e, zbog pranja novca. Oni zapravo na to gube dvostruko više novca nego što dobiju. Potrebno je boriti se protiv nezakonitih transfera i bitno je da vlasti mogu proniknuti u te strukture i vidjeti na koji način multinacionalne kompanije peru novac. I to će biti na korist svima nama. Naporno smo radili kako bismo e, došli do javnog registra koji će omogućiti e, praćenje tih poduzeća, odnosno vidjeti tko su stvarni vlasnici. Ali ne bi samo e, vlasti trebali imati pristup tom registru, već i obični građani, udruge i tako dalje. Na kraju krajeva, upravo zahvaljujući njihovim naporima, Eh, smo došli do eh, informacija o skandalima poput Wikileaks i tako dalje. Bitno je da će ovaj put biti, će se uvesti javni registar unatoč određenim eh, pritiscima da se to ne napori, ne napravi. Danska vlada se zalaže upravo za potpuno otvoreni javni registar. Hvala gospođo Kari. Sada gospođa Žoli, imate minutu. Hvala gospodine predsjedavajući. Gospođo povjerenice, e, htjela bih pozdraviti e, vrlo važan rad izvjestitelja, a prije svega mislim na gospo, gospođu Sargentini. Unatoč velikom e, pritisku sutra ćemo glasovati o uvođenju registra o stvarnim vlasnicima offshore tvrtki. To je nešto što je jako bitno. Neke države članice su nastojale E, što, maksimalno spriječiti to postignuće. E, Velika Britanija je postigla da se ne objavljuju e, podaci o zakladama, o trustovima. I također je omogućen pristup udrugama i novinarima, drugim registrima. Odnosno, ono što o čemu ćemo glasovati sutra je prvi korak u borbi protiv e, nezakonitih transfera i e, to čine e, kriminalne mreže, teroristi, multinacionalne kompanije. Nadam se da govornica je prekinuta. Riječ ima kolegica Ferrara. Hvala. Uvaženi kolege, u Europi imamo tisuće organiziranih e, e, skupina za bavljanje kriminalom i koji su međusobno povezani poput kineskih kutija kako bi sakrili nezakonito stečenu imovinu. E, rezultati procjene o branju novca i također o rizicima financiranja terorizma koji utječu na unutarnje tržište i također veća suradnja sa razmjenom informacijama, informacija sa trećim zemljama su značajni aspekti naših ciljeva. Borba protiv pranja novca znači borba protiv eh, utaje poreza, kriminala, financiranja terorizma i također eh, drugog iskrivljavanja gospodarskog poslovanja. U tom eh, smislu ova naše zalaganje ima ključnu ulogu, osim što ćemo poboljšati i praćenje prijenosa novca unutar Europske unije, moramo učiniti sve moguće napore kako bismo učinili transparentnima djelatnosti poduzeća i e, drugih subjekata koji imaju pravnu osobnost kako bismo prepoznali tko ima korist od takvih djelatnosti, tko je vlasnik i tko e, donosi doista odluke. Trebamo dakle osnovati javne registre u kojima ćemo prikopljati, ažurirati i čuvati ovakve podatke i kojima će na taj način imati pristupa što veći broj subjekata. Iako je učinjen određeni napretak e, u donošenju zakona po tom pitanju, još uvijek postoje jazovi koje treba ispuniti i rupe u zakonu. Za neke pravne subjekte, poput trastova, pristup informacijama ne e, poboljšava borbu protiv e, takvih financijskih aktivnosti koje mogu prikrivati recikliranje, odnosno pranje novca i utaju poreza. Smjer kojim treba krenuti je izbjegavanje bilo kakvog oblika ograničavanja pristupa podacima, što bi bilo u suprotnosti sa samom zamisli o transparentnosti koju želimo promicati. Hvala vam. Pa- Na jednu minutu kolega Borgesio. Hvala. Čini mi se da u ovom izvješću nedostaje i barem zamagljena tema koja je trebala biti ipak smatram u središtu pozornosti s obzirom na velike opasnosti koje nam prijete, a to je opasnost financiranja nejasnim financijskim kanalima, recimo tu mislim pri tome na širenje financiranja izranskog terorizma i također imamo čitavu mrežu različitih eh, trgovačkih eh, djelatnosti sa ulaganjima kojima ne možemo ući u trag, a ja ne mislim da ćemo ovakvim skromnim sredstvima riješiti problem prodiranja tako stalnog, ali skromnog prodiranja jedne mreže mnogo šire nego što zamišljamo kapitala koji su vezani sa uskurnim interesima i koji su vjerojatno povezane ne samo sa organiziranim kriminalom nego i sa terorističkim organizacijama. Dakle, upitajmo se hoćemo li konačno početi raditi na prepoznavanju onih koji i dalje štite ove ilegalne kanale. Hvala kolega Progecio na jednom riječnjima kolegica Paunova. Dragi kolege, da bi naše gospodarstvo prosperiralo, potreb, potrebno nam je e, povjerenje i transparentnost. U, u Europi a, 600 milijuna e, milijardi eura otpada na pranje novca. To je dvostruko više od Junkerovog plana. To je novac koji bismo mogli uložiti u obrazovanje, istraživanje i razvoj. Treba promijeniti taj negativni trend poboljšavanjem transparentnosti u transferu sredstava. Na taj način ćemo e, povećati integritet, ugled i stabilnost financijskog sustava. Nove mjere o e, detaljnoj analizi due diligence su jako potrebne. Omogućit će bolje poznavanje e, potrošača i načina poslovanja. Centralni registar o stvarnim vlasnicima će povećati i transparentnost, ali će povećati i e, povjerenje građana u naš sustav. E, privatnost podataka unutar e, registra treba se poštovati. To je nešto što se mora napraviti na europskoj razini. Pranje novca i financiranje terorizma ne mogu riješiti pojedine države. Zajedno smo jači kada se borimo protiv financijskih prijevara, ova vrsta zakonodavstva stvara povjerenje u naš financijski sustav, povjerenje da e, ispravno koristimo naše novce, povjerenje da europljani mogu e, prosperirati u poštenom okruženju koji e, sprečava nezakonite prakse. Gospođa Ferera dvije minute. Hvala, gospodine predsjedavajući gospođo povjerenice, dragi kolege. E, hvala izvjestiteljima, izvjestiteljima u sjeni koji su e, uložili velike napore, koji su doveli do vrlo važnog sporazuma i to zahvaljujući talijanskom predsjedavanju. E, ovo je nešto što je jako važno za sprečavanje poreznih utaja i prijevara te e, na taj način se sprečava da se financijski sustav e, više ne koristi za financiranje terorizma i za pranje novca. E, stvarni vlasnici poduzeća će se sada znati, to je jako važan korak u ovom smislu. Socijalisti demokrati su, su posebno sretni što će doći do stvaranja javnog registra stvarnih vlasnika iako i naš klub žali što e, taj pristup tim informacijama neće biti slobodni i organiziran na europskoj razini e, sve dok zakonodavstvo ograničava pristup tom registru naravno ako postoji zakonit interes e, za pristupom ali u svakom slučaju dakle, postoji mogućnost ograničavanja tom pristupu u državama članicama. Države članice mogu dodatno e, ograničiti e, pristup informacijama ako ocjene da se radi o iznimnim slučajevima, ako se radi o osobama s invaliditetom, o maloljetnicima ili ako postoji rizik za, stvarnim, za stvarnog vlasnika i tako dalje. Dakle, e, postoje određeni rizici E, koje je teško e, unaprijed e, pretpostaviti da će do njih doći. Dakle, ne radi se o potpunoj transparentnosti, ali ovo prvi korak. Žao nam je što se nije moglo napraviti još jedan korak više, ali je ovo ipak kompromis. Ovo je globalno pozitivan tekst i nadamo se da će države članice ići tim putem. Hvala. Gospođa Fotiga ima riječ. Hvala, gospodine predsjedavajući. 2004. godine, nakon napada u Madridu, europske države članice Europske unije su se obvezale da će se boriti protiv terorizma, a to se odnosi i na terorističke mreže. Nažalost, razina terorističke prijetnje nije se smanjila svi financijski i pravni instrumenti pokazali su se nedostatnima da se to ostvari. Zato je sutrašnje glasovanje o paketu, ovome paketu e, kojem je svrha borba protiv terorizma, za mene jako važno, predstavlja velik korak za Europsku uniju. Hvala svima koji su dali doprinos njegovu ostvarenju. Hvala gospođo gospođa Fortiga. E, sada gospodin Ježek ima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Hvala svima koji su radili na e, pregovorima. ovdje se naglašava e, važnost Europskog parlamenta u zakonodavnom procesu. Ideja uspostave javnog registra o stvarnim vlasnicima, to je ključni element ovog dokumenta je nešto što je doista e, zdušno branio Europski parlament. E, prošlo, e, u, u prosincu prošle godine pokazalo se da postoji volja da se napravi taj dodatni korak u borbi protiv pranja novca. Došlo do poboljšanja u pogledu pristupačnosti javnog registra, ali i zapravo se omogućava državama članicama da iskoriste mogućnost e, da koriste e, pojam zakonitog interesa. Države članice će morati e, preuzeti odgovornost i trebaju u potpunosti provesti pravila za sprečavanje pranja novca. Po, po, ih da ne ograničavaju javni pristup javnim registrima koji sadrže podatke o stvarnim vlasnicima poduzeća i trustova. Hvala. Hvala lijepa gospodine Ježek. A sada na minutu i pol riječ ima kolega Krizogonas. Pranje novca je e, ogroman problem za gospodarstvo Europske unije E, najmanji minimalno troškovi organiziranog kriminala su 166 milijardi eura godišnje prema procjenama Europola. To znači manje novca za socijalno, socijalnu skrb, manje novca za e, javne troškove i to time se povećava socijalna nepravda. Dakle, zašto nismo učinkovitiji u borbi protiv pranja novca u Europi? Razlog je što do sada nismo imali zapravo političku volju da se upustimo u tu borbu i zato su ova dva zakona tako e, korisna, e, odnosno važan korak naprijed. Stvari se počinju kretati na bolje. E, Dakle, sada ćemo imati registar stvarnih vlasnika, pravnih osoba, uključujući i trustove, e, koji će biti podlož, e, e, kojima će imati pristup svi koji imaju zakoniti interes. Dakle, imat ćemo jedan režim transparentnosti, no ono što nam je potrebno su odlučniji koraci e, prema konsolidiranju tog novog sustava. Dakle, potrebne su nam strukturalne reforme, a ne deregulacija. A to je ono što dominantne političke snage u EU danas promoviraju. Hvala lijepa, gospodine gospodine Krizogonos. Sada na jednu minutu kolega Korao. Hvala. Pa ovim četvrtim paketom o spriječavanju panja novca učinili smo svakako korak napred u odnosu na prethodnu situaciju, iako smatram da smo još e, vrlo udaljeni od učinkovitog i konkretnog sredstva za borbu protiv pranja, onoga, e, protiv pranja novca, a to je doista pojava ogromnih razmjera. Gospodin Krosogonos je ispravno rekao da je to doista strašno, ali također ne možemo utvrditi odakle dolaze kapital na naše tržište koje, za koje sigurno znamo da je nezakonito porijekla. Nova direktiva je malo razodnjena u odnosu na pregovore koji su održani u vijeću, koji su umanjili snagu ove direktive i zapravo je u opasnosti da postane krasan okvir koji će međutim razne zemlje članice popunjavati na različiti način, a ne možemo biti sigurni da će zemlje članice to učiniti na sukladan način. Dakle, smatram da smo propustili priliku da učinimo korak naprijed. Hvala vam. Es folgt Minute Herr e, Treba reći da svako osnaživanje zakonodavanje e, pranja novca i e, financiranje terorizma je dobar korak to ne bi trebao dovesti do e, rušenja suvereniteta država članica, jer države članice su upravo te koje se najbolje mogu boriti protiv tih mafijaških mreža. Osim toga, ovo zakonodavstvo treba biti popraćeno osnaženjem kontrole e, kapitala e, na unutarnjem tržištu Europske unije. Ne treba biti naivan pranje novca i financiranje terorizma Um, je nešto što se događa na unutarnjem tržištu. Slobodno uh, kretanje osoba i kapitala kao i slobodno uh, kao i ostale slobode zapravo su stvorile jedan okoliš uh, okruženje koje pomaže tim aktivnostima. Stoga je potrebno osnažiti pravosudnu suradnju između država članica i potrebno je zapravo ukinuti Schengen kao i načela slobodnog kretanja. Hvala lijepa. Slijedi gospodin Mann. Hvala lijepa. u cijelom svijetu između 650 milijardi i 1,5 e, bilijuna eura je količina novca koja se opere. E, dio tog cijelog sustava su i offshore firme E, i to predstavlja ogromnu prijetnju našeg zajedničkog života. E, to pogađa i stabilnost i e, naših financijskih institucija i cijeli naš financijski sustav. Tu nije dovoljno djelovanje na nacionalnoj razini. EU zakonodavstvo mora biti usklađeno sa dostignućima na međunarodnoj razini. Dakle, potreba nam je registar stvarnih vlasnika kako bi nadležne vlasti imale pregled o stvarnim vlasnicima pravnih osoba. Europska komisija bi trebala e, provesti jednu e, nadnacionalnu e, analizu E, pravni propisi moraju međutim uvijek biti u skladu sa europskim zakonodavstvom osobni podaci ne smiju biti dostupni u nekakve poslovne svrhe međunarodna e, suradnja je naravno važna ali mora se e, priječiti pranje novca i financiranje terorizma želim zahvaliti Kristijanu Klarišu i drugim izvjestiteljima. E, Mislim da su odradili odličan posao. Hvala lijepa sada kolega Gualtieri. Hvala gospodine predsjedavajući. Ono što nas je dovelo do usvajanja ovog paketa o sprječavanju pranja novca bila bilo je krasno poglavlje europske i parlamentarne demokracije. To je obilježio uspjeh e, ovoga parlamenta koji duguje mnogo ustrajnosti pregovarača i mm, općenito naše skupine za pregovaranje i italijanskom predsjedništvu i ovaj e, rezultat e, približava, e, odnosno omogućuje Europi da ode dalje od međunarodnih standarda. To zapravo nije ublažavanje ovog prijedloga, nego je parlament poboljšao ovaj prijedlog i ostvario je značajan napredak uvođenjem upravo registra o stvarnom vlasništvu poduzeća što uključuje i trastove. Također u uvodnoj izjavi 14 koja je povezana sa člankom 30 stoji da legitimni interes se odnosi ne samo na sprječavanje pranja novca i sprječavanje terorizma nego i na kaznena djela koja su s time povezana kao što je to korupcija i utaja poreza. I u tom primjeru parlament je doista učinio korak naprijed u odnosu na prijedlog i povezao je ove mjere sa širom inicijativom koju provodimo po pitanju izbjegavanja plaćanja poreza i utaje poreza. Dakle, to je doista značajan korak naprijed i slažem se sa izvjestiteljicom, to bi trebao biti primjer kojem, kojemu bi se trebalo prilagoditi druge zemlje i svakako ovaj parlament se neće ograničiti samo na donošenje dobrog zakonodavstva nego će nadzirati njegovu provedbu. Hvala lijepa. Na jednu minutu sada kolega Ošok ima riječ. Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo, u ovom trenutku financiranje i pranje novca su postale vrlo vrlo važna pitanja ja sam vrlo sretan što je e, ovaj prijedlog zakona uzeo u obzir cijeli niz aspekata i različite institucije koje će se boriti protiv ovih pojava. Ja vjerujem da moramo pojačati ona područja koja su identificirana kao e, područja gdje se odvijaju kriminalne aktivnosti. Naravno zakoni se mijenjaju, ali mi moramo biti vrlo E, pažljivi i upotrebljavati e, principe racionalnosti i proporcionalnosti. E, moramo također obratiti pozornost na smjernice međunarodnog financijskog sustava i uzeti u obzir globalne, tendencije. Hvala lijepa. Sada Marko Vali na jednu i pol minutu. Hvala. E, kao prvo želim čestitati parlamentu koji je naporno radio i doista odradio izvrstan posao. Brojni su i očiti koraci naprijed. Nažalost, po nekim pitanjima i ponavljam, nažalost, vijeće pod pritiskom nekih zemalja članica je razvodnilo odličan tekst koji je izradio ovaj parlament. Naše glavne nedoumice odnose se na ograničenje pristupa registru beneficial ownersa, odnosno stvarnih vlasnika i drugih pravnih struktura je također odnosi se na veliku diskreciju koja je prepuštena zemljama članicama, odnosno pristupovim registrima neće biti transparentno otvoreni javnosti kao što su tražili i parlament i civilno društvo, nego će se ograničiti na vlasti i onima koji dokažu da e, imaju legitimni interes za to, što nije jasno definiran kriterij. Osim toga, veliki dio ovih e, vlasnika će ostati izvan središnjeg registra i prepoznavanje stvarnih vlasnika je složeno i ograničeno je na subjekte koji imaju vlasništvo i kontroliraju 25% društvenog kapitala iako ništa ne sprečava neku, neku zemlju članicu da um, uvodi još e, strože propise, ipak postoji opasnost u vezi sa provedbom. Osim toga, ova nacionalna diskrecija može dovesti i do neusklađenosti između zemalja članica, što će dovesti do novih rupa u zakonu. Dakle, trebamo obratiti veliku pozornost na ovo pitanje vlasništva trastova, zato jer vidimo često da se organizirani kriminalitet služi upravo tim kanalima. Hvala lijepa. Kolega Petrle na jednu i pol minutu. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Kao dio monetarne unije i fiskalne politike moramo se boriti protiv ilegalnih transfera novca koji prečesto prelazi granice i zato pozdravljam sporazum između parlamenta i vijeća koji je ostvaren bez većih komplikacija. U vrijeme kad raspravljamo našu zajedničku sigurnosnu politiku ovo je vrlo važno kako bismo obranili integritet Europske unije i njezinih građana. Znamo da ilegalni financijski e, transferi na kraju završavaju u poreznim oazama i zato je važno da izvršimo pritisak na zemlje koje dopuštaju te porezne oaze. One moraju s nama surađivati, moramo poboljšati transparentnost i zato je važno da e, i zemlje kandidatkinje za članstvo u eu uključimo u to kako bi i one primjenjivale iste standarde i spriječile ilegalne transfere novca a pola minute koje ja još imam na raspolaganju želim e, staviti na raspolaganje sljedećem govorniku hvala lijepa sada kolegica jotova ima riječ na jednu i pol minutu ova tri zakonodavna paketa usvojena su sa ciljem borbe protiv pranja novca međutim nažalost rezultati su ispod naših očekivanja jer kriminal je fleksibilan i uvijek jedan korak ispred nas e, moramo usvojiti nove politike e, kako bismo se borili protiv korupcije, pranja novca i e, poreznih e, oaza. Europa se mora boriti protiv tih pojava, a ne zatvarati oči prema njima. Rumunska i Bugarska su pod motorinkom što se tiče borbe protiv korupcije, ali taj pristup je zapravo iscrpio svoj potencijal i izvješća o korupciji povjerenice Malstrom pokazao je da je to mm, nešto što se zapravo događa u svim zemljama i zato nam je potrebno zajedničko europsko zakonodavstvo i e, procjena e, kaznenog prava u svim zemljama članicama. Mi očekujemo od tih politika da rezultiraju novim strategijama borbe protiv ovih negativnih pojava do 2020. Hvala gospođo Jotova, a sada na jednu minutu gospodin Van Dalen. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući Pranje novca e, košta naše gospodarstvo milijarde eura. Ilegalno se e, prebacuju sume novca koje onda e, završavaju u trgovini drogom i pogoršavaju taj problem. Mislim da će ovo zakonodavstvo pomoći u borbi protiv pranja novca i također u borbi protiv općenito organiziranog kriminala. Ja e, ga podržavam, ali ono što e, je potrebno je da osiguramo da naši E, građani, normalni ljudi ne budu na negativan način pogođeni ovim zakonodavstvom. Osobni podaci e, se moraju e, zaštititi i ne smiju se koristiti u poslovne svrhe. Borba protiv pranja novca da, ali naši građani moraju biti zaštićeni i moraju biti zagarantiranost privatnost podataka. Hvala gospodine Vandale, na sada na minutu i pol gospođa kad je riječ o pranju novca, to je nešto uh, gdje, gdje je potrebno napraviti korak naprijed. Vrlo često se događa da nam novac bježi. I politika bi to trebala riješiti kad je potrebno je tražiti e, podatke o stvarnim vlasnicima, ali pristup tim podacima nije dopušten e, građanima ili novinarima, osim ako ne pokažu da postaje zakonit interes. Dakle, postoji realan problem e, s pristupom tom registru. Isto tako, fiktivna poduzeća nisu, njihov problem nije riješen ovom direktivom. Postoje multinacionalne kompanije koje ostvaruju ogroman profit zahvaljujući poreznim oazama. Dobit e, uvijek ide tim tvrtkama i to je greška Europske unije jer omogućujemo e, postojanje poreznih oaza unutar Europske unije poput Luksemburga. Zato naši građani gube milijarde eura jer naravno te kompanije ne plaćaju svoje poreze a trebale bi nadalje kockarnice, tipična mjesta za pranje novca. Svakog dana, svih, svake noći oni rade, a nemaju e, potrebu, odnosno obvezu dokazati identitet e, klijenata. E, htjela bih pozvati hvala. Htjela bih e, se posjetiti na ono što je učinila, učinilo talijansko predsjedništvo. Nakon toliko vremena ćemo učiniti korak naprijed u borbi protiv pranja novca i utaje poreza. E, glavni korak je uspostava ovog registra koji treba biti centraliziran za svaku zemlju članicu gdje trebamo zabilježiti podatke koji se tiče stvarnog vlasništva i poduzeća i trasova. Naravno, vijeće je trebalo osigurati, kao što smo tražili, otvoreni pristup registrima ne samo onima koji pokazuju legitiman interes, no ovo je dobar početak dakle sada moramo osigurati pristup i novinarima i nevladinim organizacijama. Transparentnost je ključna kako bismo zaštitili pravno gospodarstvo. Procjenjuje se da 70% slučajeva korupcije uključuje efektivna društva, ali također trebamo se boriti protiv organiziranog kriminaliteta i utaje poreza, što stoje Europu stotine milijardi godišnje, ali i više e, zemlje u razvoju. To je globalan problem i trebaju nam globalna rješenja i nadam se da će ova direktiva biti prvi korak na ovom dugotrenom putu. Hvala vam. Hvala kolegice Šlajna. Sada na jednu minutu kolega Ujazdovski ima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Dame i gospodo, ja sam za e, jedno oprezno zakonodavstvo ali nemam sumnje eh, u to da kad je riječ o borbi protiv eh, pranja novca i u te poreza zakonodavstvo mora biti odlučno eh, moramo stvoriti instrumente e, za borbu protiv pranja novca, ali ja nisam sretan samo zbog registra stvarnih vlasnika koje ćemo imati, e, nego ja ne dijelim e, E, uvjerenje da će ti registri ugroziti e, privatnost naših građana. Ti registri će nam pomoći u borbi protiv pranja novca. Nemojmo koristiti argument e, zaštite podataka. I konačno mi ovo zakonodavstvo moramo primijeniti na vrlo odlučan i čvrst način. Neke od preporuka koje smo dobili od Vijeća Europe nisu na primjer primijenjene iz zato eh, apeliram na komisiju da ovo zakonodavstvo odlučno eh, implementira. Hvala lijepa. Sada gospodin Pitera ima riječ. Gospođa Pitera, hvala lijepa. Pranje novca je direktno povezano sa organiziranim kriminalom. Eh, to je činjenica FATF je jasno demonstrirao da e, godišnji prihodi e, iznose 2,7 posto globalnog BDP-a i e, to raste iz godine u godinu. To ugrožava naš opći napredak. E, također anonimnost i povjerljivost e, su jedan od razloga e, za to osobito u sferi bakarstva to omogućuje mnogim ljudima da kriju svoje prihode i na taj način se može financirati i međunarodni terorizam za svaki terorizam potrebna su financijska sredstva. Zato je ovaj registar stvarnih vlasnika koji je predložen nešto što će nam doista pomoći u borbi protiv financiranja međunarodnog terorizma. To će također biti način borbe protiv organiziranog kriminala i ja se nadam da ćemo ostvariti bolje rezultate u borbi protiv međunarodnog organiziranog kriminala. Hvala lijepa gospođo Pitera. Sada na jednu i pol minutu gospodin Sahedo Zdehovski. Gospodine predsjedavajući, gospođo povjerenica, e, e, gospodo izvjestitelji, izvjestitelji u smjeni, dopustite mi da vam toplo čestitam na e, radu koji ste e, uložili u ovo e, ovo je jedan e, ključan dokument koji će doista unaprijediti Europu i njezinu borbu protiv ilegalnih aktivnosti pranja i, e, i pranja novca mjere koje su svote novca koje su ovdje već spominjane su doista zabrinjavajuće nitko ne može sa sigurnošću reći kamo novac odlazi i za čije interese. Zato mislim da je e, e, od imperativne važnosti da mi dugoročno e, pomno pratimo te transfere novca. Ja osobno podržavam gospodarstvo bez gotovine, odnosno ukidanje gotovine. Mislim da bi bi to e, odvelo Europu bitno dalje na e, putu protiv e, u borbi protiv pranja novca jedan tipični aspekt ovih aktivnosti je da su one međunarodnog karaktera i neočekivane što se tiče e, njihovog smjera i razvoja. Dakle, mi se ne smijemo ograničiti samo na mjere na razini Europske unije, moramo težiti za suradnjom sa našim partnerima na međunarodnoj razini. Hvala lijepa. Hvala lijepa kolega Zdehovski. Sada smo došli do e, spontanog javljanja za riječ. Riječ ima kolegica Galpelc. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. E, izvjestitelji su odradili izvrstan posao. Danas je pranje novca jedan od najprofitabilnijih načina poslovanja. Mi naravno imamo e, zakonske norme, ali e, pratiti razvoj kriminalnih organizacija je vrlo teško. Ja se slažem s onima koji kažu da strane pravne osobe također moraju poštivati zakone koji vrijede u zemlji gdje posluju također se slažem s tim da registri stvarnih vlasnika moraju biti poboljšani moramo imati informacije o stvarnim vlasnicima međutim to nije jednostavna zadaća i zemlje članice tu još moraju odraditi veliki dio posla e, mislim da međutim u postizanju krajnjeg cilja ovo može biti dobar instrument Hvala, kolegica Fonsulika ima riječ. Uh, Hvala. Zadovoljstvo je uzeti riječ i pozdravljam uključenje u ovo izvješće našeg prijedloga o osnivanju javnog registra stvarnih vlasnika. Pristup takvom registru podložan je legitimnom interesu. ta formulacija će omogućiti onim zemljama članicama koje žele biti transparentnije usvajanje jedne šire definicije legitimnog interesa i osim toga zemlje članice mogu omogućiti iznimku kako bi se pristupilo takvim informacijama od slučaja do slučaja u iznimnim slučajevima ako bi to razotkrilo stvarnog vlasnika u opasnosti od otmice ili ucine ili ako je strani vlasnik na neki način neosposobljen. To će stvoriti zdravu osnovu za maksimalnu transparentnost i poštivanje stranog vlasništva e, korporacija diljem Europske unije. Hvala. E, u postupku spontanog javljanja za riječ primjenjujemo uvijek ista pravila, dakle e, sada slijedi kolega Marijas. E, hvala gospodine predsjedavajući. Europski zakoni su omogućili brojnim multinacionalnim kompanijama da odaberu gdje će plaćati porez, odnosno da izbjegnu plaćanje poreza time što su se osnovale u poreznim oazama i zbog toga one izbjegavaju nadzor. Brojna multinacionalna poduzeća koja su registrirana u Grčkoj, međutim, smislili su svoje porezno sjedište u Nizozemskoj ili Luksemburgu gdje smo imali taj poznati skandal LuxLeaks. Trebamo se pozabaviti i privilegijama i offshore djelatnosti koje omogućuju utaju i izbjegavanje plaćanja poreza. Moramo se boriti protiv onih koji E, nelegalno trguju e, naftom, tako da trebamo shvatiti tko su stvarni vlasnici poduzeća, ali trebaju nam i javstva za korištenje osobnih podataka. Nismo, ne slažemo se sa isključenjem kockarnica i Garana da e, sreću iz primjene ovog, ove zakonodavne odredbe. Hvala kolega Marija. Riječ ima kolega Jakući. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući, poštovana gospođo povjerenice, poštovani kolege izvjestitelji htio bih e, svakako pozdraviti ovo novo zakonodavstvo i htio bih reći da je to jedan odličan korak naprijed ali mislim da je to samo jedan

Hvala gospodine Jakovčić. riječima ima kolega Šolteš. Pa, hvala za dokumenta in direktiva in uredba. Eh, hvala. Ovi dokumenti i uredba i eh, direktiva idu u pravom smjeru, ali Ne smijemo biti samo zadovoljni, zato jer je pranje novca doista prava prijetnja našem gospodarstvu. Tu govorimo o tisućama milijarda eura koje se gube svake godišnje zbog e, utaje poreza i to samo u Europi i to nas mora navesti na poduzimanje ozbiljnih mjera. Ovi novi propisi, vjerujem, predstavit će važan korak u pravom smjeru, kao što će to biti i registar stvarnih vlasnika. To će biti pravi korak u smjeru prave transparentnosti. Znamo da taj problem postoji i nije uvijek lako naći rješenja za to, no problem pranja novca je jedan od naših najvećih izazova kada želimo organizirati naša gospodarstvo i naše financijske sustave na bolji način. Hvala. Hvala kolega Šoltes i na kraju uspondanog javljanja za riječ kolega Zver ima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući na riječi. Želim čestitati svim izvjestiteljima na izvrsno odrađenom poslu. Već smo čuli da globalno gospodarstvo gubi otprilike 5% BDP-a zbog ovih pojava i to ima ogroman učinak na siromaštvo. Možete li zamisliti situaciju u kojoj bi se sav taj novac uložio u ljudski kapital i što bi to sve značilo za naše zemlje? Zbog toga nam trebaju učinkovitije mjere koje će poduzeti snage provođenja zakona, porezne vlasti i također nam trebaju bolji registri stvarnih vlasnika i bolji nadzor nad poreznim oazama. Naravno, globalni problemi zahtijevaju globalna rješenja i holistički pristup. Mislim da smo mi na pravom tragu i da ćemo se bolje nositi i sa problemom organiziranog kriminaliteta na taj način. Hvala riječ ima gospođa Jurova. Hvala. Ova rasprava koju sam upravo čula ostavlja mi snažan dojam da će sutrašno glasovanje doista pomaknuti stvari i omogućiti nam da, nam da ostvarimo prave rezultate koje i želimo postići ovim novim paketom ove dva dokumenta uredbom i direktivom. Govorili ste i o kaznenom pravu i o zaštiti podataka i stoga dopustite mi da kažem nekoliko riječi o tome i o načinu sagledavanja problema organiziranog kriminaliteta. Želim reći da smo zauzeli vrlo sveobuhvatan pristup ka suzbijanju kriminaliteta kaznenim zakonom i sada jačamo suradnju između agencija poput Eurojusta i Europola, naročito kada je riječ o jačanju pravne sigurnosti u Europi. Spomenuli ste također i treće zemlje i potrebu da ojačamo naše aktivnosti u tim zemljama i da se osvrnemo i na državljane trećih zemalja i želim vas obavijestiti da u okviru našeg sigurnosnog programa želimo proširiti naš registar akres, a to je e, naš popis državljana trećih zemalja koji su prisutni u Europskoj uniji i to će nam pomoći u boljoj razmjeni informacija o osumnjičenima i vjerojatnim počiniteljima kaznenih djela. Također su spomenuli zaštitu podataka. Drago mi je što sam ja također nadležna za ovu novu uredbu, zato jer reforma zaštite podataka koju sada pripremamo i koju ćemo, nadam se, dovršiti do kraja godine u vijeću, nakon čega će osjediti trijalog iduće godine, dakle, ova reforma predstavlja pravu revoluciju zato jer zamjenjuje 28 nacionalnih sustava jednim paneuropskim sustavom zaštite osobnih podataka. Dakle, kada govorimo o zaštiti osobnih podataka u vezi sa direktivom o suzbijanju pranja novca i e, s time povezanim pitanjima u novom zakonodavnom paketu, mogu vam reći da obraćamo veliku pozornost na zaštitu temeljnih prava, a naročito na pravo na privatnost i na pravo na zaštitu osobnih podataka. Dakle, ova dva zakonodavna prijedloga su međusobno vrlo kompatibilna i mislim da će dobro zajednički djelovati jednog dana kada se provedu u praksi. Kada je riječ o samom paketu, doista mi je drago što sam čula da smatrate ovaj paket e, razumnim, e, nužnim i e, učinkovitim popisom propisa za suzbijanje financiranja terorizma i pranja novca, ali ne samo to. Također smo e, htjeli pod istu kapu svesti i pranje novca, financiranje terorizma i poreznu utaju, ali i ono što je spomenuto više puta ovdje, odnosno pitanje terorizma. Dakle, ne želimo time e, samo uštedjeti novčana sredstva i spriječiti odljev novca u nepoznate destinacije, nego želimo iskoristiti ta novčana sredstva u bolje svrhe, kao što je rečeno u više navrata. Dakle, kao što sam rekla, nije riječ samo o uštedi novca, nego i o spašavanju ljudskih života. Naime, financijske transakcije obično su prvi znakovi, prvi tragovi nekog planiranog terorističkog napada ili terorističkog čina. Dakle, to je važno za jačanje sigurnosti u Europi. Dakle, želim vam još jednom zahvaliti na vašoj potpori i nadam se da će nas sutra vaš glas pogurnuti u pravom smjeru. Hvala lijepa, gospođo povjerenice. Riječ ima gospodin Karinš na dvije minute. Želim e, zahvaliti svim kolegama na suradnji u izradi ovog izvješća. Mišljenje naših klubova je vrlo usklađeno. Naime, svi su spremni podržati ovu direktivu koja će poboljšati e, našu borbu protiv pranja novca i također omogućiti stvaranje Europskog registra stvarnih vlasnika. Hvala. Hvala, gospođa Sargentin. Sargentin, imate dvije Hvala, gospodine predsjedatelju. Brojne kolege istaknuli su da ovaj javni registar neće biti javni zato jer treba dokazati legitiman interes. Želim istaknuti da smo se osigurali da u prijedlogu stoji da vlasti trebaju istražiti imate li legitiman interes ili ne. Dakle, trebate dokazati da nemate legitiman interes kao prvo Htjela bih vidjeti e, novinara kojemu bi sud rekao da nema legitiman interes. E, svi sudovi su rekli da treba e, taj registar biti što javniji, zato jer e, smatram da niti jedna vlast ne smije reći da vi kao građani nemate legitiman interes pregledati jedan predmet, jednu datoteku u registru kako biste provjerili postoji li korupcija ili prijevara ili pranje novca vi ćete imati taj pristup. Dakle, mi kažemo, ako, bud, e, ako mi budemo ovdje rekli da to ima ograničenja, onda će imati ograničenja. A ako kažemo da ćemo e, biti spremni ga otvoriti, onda će on biti time otvoreni. Hvala, gospodin Kerkhope. President, uh, <clears throat> Hvala gospodine predsjedatelju. Mislim da je ovo bila vrlo zanimljiva rasprava. Hvala povjerenici na njezinim uvodnim i zaključnim riječima. Želim eh, samo istaknuti da je moj glavni cilj osobno bio dobro razraditi četvrtu direktivu o pranju novca i imam neke nedoumice ako smijem reći. Dakle, pitanje trastova i oporuka. Dakle, one e, sadrže doista najosobnije informacije o osobi i zbog toga mi kao parlament trebamo poštivati te podatke i e, otvorenost treba biti razmjerna našim prijedlozima. Također nove prijetnje se pojavljuju e, svakoga dana i također kriminalci raspolažu sve većim tehničkim i IT znanjima i oni se sve više obraćaju računalnom svijetu i zbog toga se suočavamo sa teškim izazovima izazovima, no mislim da smo e, našli provodiva rješenja i također se pozabavili i postojećim nedoumicama. Još jednom na kraju želim zahvaliti svim uključenima i, i nadam se da ćemo sutra imati uspješno glasovanje. Hvala, gospodin Petar Simon. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem svima, zahvaljujem svima na suradnji i želim za e, zaključak reći da smo uvođenjem e, registra stvarnih vlasnika postigli kompromis koji kojim možemo biti zadovoljni jer time možemo dobiti uvid u do sada neprozirne e, vlasničke strukture. E, dakle, sada se borba protiv e, pranja novca može e, nastaviti i novim metodama. Zato mi moramo, mi kao zakonodavac i nakon sutrašnjeg glasanja ne samo reagirati, nego vrlo ambiciozno djelovati protiv ovakvih pojava. I zato je ovaj postignuti kompromis jedan važan korak, ali moraju i u buduće slijediti daljnji važni koraci. E, novo europsko zakonodavstvo mora biti na učinkovit način implementirano i zemlje članice e, moraju e, omogućiti pristup svima koji imaju zakoniti interes pristup registrima E, također moramo na najbrže mogući način povezati nacionalne registre e, nije e, razumljivo zašto nam je zašto moramo čekati četiri godine na međusobno povezivanje nacionalnih registara Mislim da tu svi skupa moramo e, nastaviti sa radom jer borba protiv e, pranja novca i e, prevare ne poznaje granice i mi moramo udruženim snagama nastaviti sa tom borbom. Hvala, zajednička rasprava završava ovime i sutra će uslijediti glasovanje. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o zajedničkoj raspravi o stečenom postupku. Imamo preporuku za drugo čitanje. Izvjestitelj je gospodin Zvijevka.